Ladies Dame i gospodo, nastavimo s radom s petom točkom dnevnog reda. Ne razumijem što se dogodilo, su svi španjolci i francuzi otišli ili to ima neke veze s nogometom možda? So, uh, Ja uvijek razmišljam o Gruziji, tako da ćemo prijeći na izvješće u vezi s viznim režimom za Gruziju. Izvjestitelj je gospodin Mamikins. Izvješće u ime Libe radila Marija Gabriel. No, čuli smo da će to biti dosta brzo predstavljeno, neće biti problema i da će, biti, da će se glasati o tome u rujnu. Dakle, treba će brzo raditi na ovome. To znači da ćemo 21. lipnja u 12 sati imati krajnji rok za dostavljanje manmana. Glasat ćemo 12. srpnja. Da li je to prihvatljivo? Da. Ako to uspijemo ispoštovati, onda ćemo možda čak i predložiti 7. srpnja u Strasboru kako bismo mogli utjecati onda još više na vjećanje na odboru Libe. Može tako? Dobro. Gospodin Mikins, izvolite imati riječ. Najpša hvala predsjedavajući kolege. Prijedlog Europske komisije ima za cilj da se izmijeni uredba 539 iz 2010. godine i time se dodjeljuje bezvizni režim e, za e, grozice koji imaju biometrijske putovnice i u Europsku uniju. Olakšanje viznog režima e, i sporazum između Europske unije i Gruzije stupio na snagu u trećem mjesecu 2011. godine Puna provedba ova dva sporazuma jedan je od predovjeta za nastavak rada i dijaloga glede liberalizacije viznog režima. Tijekom tog postupka komisija je predložila razne E, ideje za liberalizaciju viznog režima i zadnje je usvojen u prosincu 2015. godine. Komisija je zaključila da je ostvaren nužan napredak te da su svi uvjeti za liberalizaciju viznog režima ispunjeni. Liberalizacija viznog režima će ići u korist gruzijskog stanovništva, e, stvaranje kontakata ljudi, studenta, poslovnih e, ljudi i tako dalje. E, to će za Abhaziju i Južnu Svetiju biti isto tako zanimljivo i može dati svoj doprinos za mirno rješenje sukoba. Jako je važno zaključiti ovaj postupak e, što prije teško razumjeti rokove koje vidimo i silno čekanje u vijeću, dragi kolege, ali ne vidimo službene, nismo dobili službene informacije glede tih odgoda, samo smo čuli neke, neke nagla, nagađanja iz eh, medija. Govori se da ima neki problema sa nekim zemljama kao što su Ukrajina, Turska, no zašto se rješavanje viznog režima za Rusiju povezuje s drugim zemljama, to ne znamo. Signal o liberalizaciji viznog režima jako je važna i ova odgoda može ugroziti sliku Europske unije tako da samo želim reći da je napredak s ovim dosijom jako važan i trebamo što prije bez ikakvog daljnjeg e, kašnjenja usvojiti liberalizaciju iznog režima. Dragi kolega, predlažem na odbor za vanjske poslove e, pozove odbor za e, odbor Libe koji je nadležan da što prije završi sa radom i da se ovaj prijedlog usvoji. Najpše hvala. Gospodine Štetina, izvolite, imate riječ. U svojstvu izvjestitelja u Sjeni za sporazum o pridruživanju Gruzije želim eh, pozdraviti ostvareni napredak glede liberalizacije viznog režima. Sporazum o pridruživanju, međutim, također obvezuje Gruziju da ispuni visoke norme u polju pravosuđa, demokracije i vladavine prava. Kada smo odobravali ovaj sporazum o pridruživanju, spominjalo se da je postojanje političke oporbe od ključnog značaja za dobro ravnotežen politički sustav. Ja sam tvrdio da svaki vid eh, agresivnosti prema bilo kojem članu neke političke stranke mora biti dobrano ispitanje bez ikakve odgode. Također sam rekao da nije za mene prihvatljivo da nekoliko članova oporbe i dalje budu zatvoreni. Također sam govorio o opasnosti vršenja pritiska na slobodu govora i instrumentalizaciji pravosuđa. No, sažmimo napredak Gruzije. Moramo reći da bih ja preferira imati U biti politička scena jako je polarizirana tamo, u oči izbora imamo e, napade na e, oporbu iz Didije. Tamo je takozvani slučaj Kabel, gdje odnosno Telegram, gdje imamo visoke djelatnike Ministarstva obrane koji su osuđeni i e, optuženi i osuđeni na temelju neupitnih upitnih dokaza. Nikada nismo vidjeli dokaz njihove krivnje. Tu, tu je i udruga mladih odvjetnika Gruzije koja tvrdi da je vjerovala i vjeruje da je optuženi u biti nevin. I uzred bude rečeno, sutra se očekuje presuda Europskog suda za ljudska prava glede gospodina Van Mela Višvilija i u, ja mislim da pozitivni signali koje vlada Gruzije e, šalje Europskoj komisiji glede ostvarenja tehničkih preduvjeta ne smijemo smatrati bjanko čekom za E, nastavak s ovim radom. Dakle, ja bih sad zamolio uvaženog gospodina Mamikinca da da ovo sve bude odraženo u njegovom mišljenju. Hvala. Hvala, gospođa Fotiga, izvolite. <clears throat> Hvala predsjedniče. Ja se potpuno slažem s svim ovim što je gospodin Štetina rekao, i dobro sam upoznata s situacijom u Gruziji, osobito kada se radi o situaciji u kojoj se nalazi oporba. No, sada je krajnje vrijeme da se pozabavimo političkim pitanjima i doista se bojim da ako bude bilo kakvog okljevanja ili odgode napretka u ovom postupku dodjeljivanja bezviznog e, režima gruzijskom cjelokupnom društvu, mislim da to može biti jako kontraproduktivno i moramo doista pažljivo procijeniti situaciju. Mislim da sve političke ili barem glavne političke stranke koje su prozapadnjačke orijentirane misle, misle isto. doista jako važno uputiti jasnu poruku gruzijskim vlastima prema kojoj treba poštovati prava oporbe, osobito kada se radi o zatvaranju političkih e, protivnika. Mi doista očekujemo da će sud za ljudska prava donijeti pozitivnu odluku glede postupanja prema političkim čelnicima, oporbenim političkim čelnicima. No mislim da je ovaj trenutak jako važan i da je krajnje vrijeme da se stvar riješi i možemo samo nadati da će i odluka vijeća biti također pozitivna. Hvala. Europska unija i Gruzija potpisali su sporazum o pridruženju i mi ćemo sada provesti taj sporazum. Provedba ovog sporazuma ne tiče se samo turko-slobodnog trgovinskog sporazuma, već se ovdje radi i o slobodi kretanja. A ako i dalje želimo poštovati taj sporazum, onda moramo ići do kraja i moramo potpunosti provesti tu odluku. A to znači da treba provoditi sve odredbe o ukidanju viznog režima i mislim da moramo biti pošteni pri donošenju ovih odluka. Znamo da neke zemlje i dalje smatraju da postoje razlozi za daljnju odgodu, no mislim da moramo to napraviti ako želimo biti valjani pošteni partneri. Vidimo da su se razne stvari dešavale s obje strane. Tome je doista tako. Kolega Štetina u potpunosti u pravu. Moramo nadzirati situaciju, moramo u potpunosti biti jasni po svim mojim točkama, osobito kada se radi o demokraciji, no ukidanje viznog režima je ključna, doista ključna odluka koju s velikim nestrpljenjem očekuju Gruzici i mislim da naš odbor treba dati pozitivno mišljenje po ovom pitanju i ja doista do podupirem ovu odluku. Predsjedavajući nema uključen mikrofon. Hvala predsjedniče. Gruzici zavrijeđuju bezvizni režimi koji ja svesredno podržavam, no istovremeno oni zaslužuju državu koja poštuje sve europske demokratske standarde, a to osobito znači da ne smije biti selektivne pravde ne smije biti političkih zatvorenika, mora spoštovati sloboda medija i neovisnost pravosuđa, odnosno sudstva. I naravno slobodni i pravedni izbori. Gruzijske vlasti moraju poštovati slobodu medija, osobito u slučaju Rostavi. Selektivna pravda glede brojnih predstavnika odnosno brojnih članova prethodne vlade koji su dalje u zatvoru je apsolutno neprihvatljivo. Međutim, Europska unija ne bi trebala odgađati svoju odluku o dodijel bezvinog režima Gruziji. Ne, treba donijeti žurnu odluku koja će omogućiti suspenziju te odluke ukoliko gruzijske vlasti ne ispoštuju europske demokratske standarde. Hvala vam lijepo. Ja bih odmah nešto napomenuo nešto što zapravo podrazumijeva više ko pitanje, pa bi možda predstavnik komisije dao odgovor na to. Jedna se stvar odnosi na ove emergency breaks, dakle, kako vi zamišljate vremenski to? Neki govore da bi se to trebalo točno odrediti, jer bi nakon toga bilo lakše u zemljama u kojima želimo recimo liberalizirati vizni režim onda bi znali točno da to znači tri do četiri tjedna odgode, dakle te kočnice u hitne situacije iz nužde i onda bi bili, puno bi nam bilo lakše dozvoliti tu liberalizaciju. Jer nekim zemljama, recimo Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i tako dalje, smo mi izrazili zabrinutosti isključivo zbog pitanja sigurnosti. Pri tome, recimo danas neki novinar, jedan novinar prišao i pita me da li je točno da li su predstavnici gruzijskih eh, bandi, dakle gangs, da li se to odnosi i na predstavnike tog gruzijskog kriminala, pripadnike njihovih organizacija? Ali da sad ne parafraziramo to gengs ostalo kako se to u njemačkoj literaturi često činilo, nego da se vratimo na to. Pitome, dakle, konkretno da li bi isto se na njih, e, za njih vrijedilo, dakle, za ljude koji su bili u zatvorima pa su onda pušteni na slobodu i da li bi se za njih liberalizira vjesni režim. Naravno, to su pitanja koja pridonose bitno našim zabrinutostima u vezi sigurnosti. I kako bismo, a moramo dobro procijeniti situaciju, kako nam ne bi kasnije mnogi predbacili da smo našim odlukama ugrozili sigurnost vlastitog naroda. Mr. Um, hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti parlamentu i ovom odboru na podršci ovom predlogu. Doista to svesno podržamo i nadamo se da ćemo dobiti brzu podršku za ovaj dosije u odboru Libe. Što se tiče pitanja predsjedavajućeg o vezi između mehanizma za suspenziju odluke, komisija je predložila da se o tome donese odluka četvrtog petog i sa zadovoljstvom nam je rečeno da će to biti također brzo odlučeno i u parlament, na vijeću. Sada je na odboru Libe da donese svoju odluku, izvjestitelj je gospodin Dijaz i koliko smo razumjeli on će sutra predstaviti svoj prvi nacrt izvješća, dakle ovim se žur, na ovom dosijelu se brzo radilo kako bi se izašlo svima u susret. Glede pitanja organiziranog kriminala, nisam upoznat sa specifičnim okolnostima o kojima govori predsjednik odbora, no o tome je bilo riječi na odboru, no što se tiče svih kriterija o organiziranom kriminalu i onoga što očekuje s tim u vezi od Gruzije, to je ispunjeno, no o konkretnom slučaju ne mogu ništa reći. Najviše hvala. Hvala lijepo. kad namjeravate, e, odnosno što očekujete od nas, od parlamenta, kad bi mi trebali nešto odlučiti u vezi ovog mehanizma o suspenziji, odnosno tih kočnica za hitne situacije. Um, on uh, suspension mechanism which... Hvala. Što se tiče ovog uh, mehanizma, već se o tom raspravljamo na vijeću. To je usvojeno 20. lipnja. A u parlamentu odbor Libe, dakle gospodin Diaz de Mera, treba, koliko smo shvatili, sutra predstaviti svoj nacrt izvješća. U srijedu, ispričavam se, na odboru Libe. A onda bi se trebalo prije ljetne stanke glasati 12. ili 13. srpnja. Dakle, ako uspijemo, da to bude prije ljeta u Libe odboru, onda ne možemo računati prije rujna, eventualno u rujnu. A što znači da bi onda de facto do konačnog glasovanja došli u listopadu. Ali sad bez obzira na to ostanimo pri ovom planiranom kalendaru kakav smo imali planu rada. Još neko? Gospodin Fortega. Thank you, Hvala lijepa predsjedavajući. Ja sam samo htjela nešto dodati. Za vrijeme posjeta izaslanstva Gruziji, našeg izaslanstva, imali smo jedan kratak razgovor, jedan briefing sa ministrom unutarnjih poslova i on nas je onako sveobuhvatno izvijestio o svim naporima koje poduzima to ministarstvo i druge nadležne vlasti gruzijske kako bi surađivale sa zemljama Evropske unije i Evropskom unijom u cijelosti, evropskim institucijama, što se tiče njihove pomoći, njihovim velikim naporima da iskorijene organizirani kriminal kompletno u toj državi. Mi smo se sastajali sa članovima izaslanstava isto odvojeno i islam. Znamo da imamo vrlo teško stanje sigurnosno. Mislimo da članice Evropske unije zbog mnogih razloga im imaju problema. Međutim, s druge strane smo svjesni nakon uvida u statističke podatke da gruzijski kriminalci nisu ti koji su najveći broj zločina počinili od svih koji dolaze u Europsku uniju i nekakvoj općoj usporedbi sa čitavom regijom i šire. Prema tome, nadamo se da ćemo u parlamentu imati dobre rezultate i da ćemo to dobro, pozitivno izglasati. Dobro, vidjet ćemo. U svakom slučaju ćemo učiniti sve što možemo da se što je prije moguće provede liberalizacija viza, viznog režima, ali s druge strane ćemo isto tako paziti da ne dozvolimo stvaranje dodatnih nesigurnosti i zabrinutosti među našim stanovništvom unutar Europske unije, jer će to, mnogi bi to jako zloporabili, iskoristili u neke svoje svrhe. Prema tome, osim toga moramo <laughs> uvijek paziti da ostanemo vjerodostojni pred našim vlastitim stanovništvom. A sada prelazimo, gospodine Mamikins, opet dajemo riječ vama kao izvjestitelju. Hvala lijepo, dragi kolege. Hvala vam na svim ovim mišljenjima i procjenama koje sam čuo od vas. Kao izvjestitelj sve ću to što ste mi sada iznijeli uzeti u obzir. S moje strane mogu dodati samo i ponoviti de facto ono što je od vas došlo, što ste vi, gospodine Brok, rekli prije tjedan dana tijekom Strasburškog plenarnog zasjedanja, da je liberalizacija viznog režima poklon za gruzijski narod, poklon njihovom stanovništvu i da im je to potreban poklon. Pogotovo i onima u okupiranim teritorijima je to potrebno. Svako ko živi u Gruziji će to visoko cijeniti. Razvoj događanja i sve ove nezakonitosti koje se događaju u toj zemlji su vrlo važne stvari, ali ne smijemo zaboraviti ključno pitanje, a to je da je ta liberalizacija viže jedno tako važno pitanje za narod, njihovo stanovništvo. Ajde, pet minuta pauze. jer eh, je sljedeća točka dnevnog reda predviđena za 16.45. Meine Damen und Dame i gospodo, evo, da vas sada pozdravim na nastavku našeg, sastanka našeg, punog sastava našeg odbora. Evo, žao mi moramo se ispričati da nemamo, nismo u punom sastavu, ali trenutno zasjeda um, radna skupina za AKP i Namibiju. Naime, hoćemo reći da je mnogima to puno privlačnije očito nego ovo s čime se mi ovdje bavimo. Pa zato smo malo u ovoj situaciji da nismo tako jako zastupljeni, no svejedno mislim da ovaj naš sastanak neće biti uzaludan i vama hvala što ste došli i čak unatoč ovom vremenu i kiši. I mislim da je jako dobro da ste došli kako bi se uputili u sve probleme ove teme, a posebno pitanje financija. Jer evo tu su i kolege koje će nas izvijestiti o tome kako će to izgledati. Mi znamo koliko je bitan njihov posao i njihov rad, ali možda bi nam možda dali sad u ovom sljedećoj temi a to je pitanje palestinskih izbjeglica povijesnih koji su tu još od 47. 8. 9. i šta se tu događalo i sad možda će nam ipak nakon svega onog što mi znamo dati ipak neke nove uvide u situaciju, pogotovo situaciju u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Pa sada želim svog kolegu Pavu Krembila ovdje srdačno pozdraviti među nama i dati mu riječ koji će nam o tome govoriti. Dakle, gospodin Krembila. Hvala vam lijepa. Ovo je veliki užitak i velike čast za mene što smije biti među vama u vanjskom e, dakle u političkom odboru Europskog parlamenta i to pred ovim jednom zapravo zajedničkim sastavom i sa predstavnicima odbora e, DEVA za razvoj. I što vam mogu prezentirati naše spoznaje ove trenutno najnovijem razvoju one klasično nestabilne situacije na Bliskom istoku. Naravno, ova prezentacija događa se u vremenu velikih zapravo promjena i uzburkanih događaja na Bliskom istoku. A isto tako u trenutku u kojem se Europa suočila sa mnogim posljedicama te nestabilnosti na Bliskom istoku i to se prenosi, da tako kažemo, preljeva i na Europu. Naravno, vidimo da su to ogromne brojke migranata koje dolaze iz te regije na evropsko tla. Isto tako, to je vrijeme u kojem posebno UNRVA pokušava o objasniti sve uvjete u kojima palestinske izbjeglice i dalje žive i kako to se uklapa u jedan širi bliskoistočni kontekst. A ta agencija koju ja predstavljam se time već jako dugo bavi i sada želim zahvaliti posebno Evropskoj uniji i zemljama članicima na njihovom vrlo, vrlo velikodušnoj potpori našoj agenciji u obavljanju posla. Vidite, sad je točno 45 godina prošlo od kad je Evropska unija počela pružati strukturiranu pomoć agenciji UNRV. A vidite, UNRV radi već 65 godina. Postoji prema tome, ovih 45 godina evropske strukturirane pomoći je stvarno jedan ogroman doprinos, prijateljski doprinos i posebno na tome zahvaljujem. Zahvaljujem isto tako i svim institucijama Evropske unije i želim posebno isto tako zahvaliti Europskom parlamentu i njegovim zastupnicima na njihovoj kontinuiranoj pažnji i brizi za palestinske izbjeglice i rad agencije UNRV. A zahvaljujem i komisiji i vijeću na njihov na pozornosti koji su poklonili isto toj problematici palestinskih izbjeglica Zajedno vi predstavljate e, pojedinačno najveću financijsku potporu kad zbrojimo e, zemlje članice i cijelu Evropsku uniju, dakle najveće financijske pomoći našoj agenciji UNRV. Ali sada bih htio ovdje naglasiti čitav niz stvari tome s kojima se bavi naša agencija. Mi smo dakle osnovani prije 66 godina sada točno da bismo radili na zapadnoj obali u pojasu Gaze, Siriji, Libanonu i Jordanu. To su dakle bila područja gdje smo mi trebali djelovati. Sada vam prikažem otprilike situacije i izazove s kojima se palestinski izbjeglice suočavaju, zbog čega smo mi nastali de facto da im tu pomognemo. zatim ću nastaviti o tome šta je sve naša agencija postigla koje uloga koju igramo, koji su izazovi s kojima se mi danas nosimo i završiti možda sa nekoliko ideja o tome e, kako bi i gdje bi Europska unija trebala po našoj viziji odigrati veću ulogu u sljedećih mjeseci i godina. Dakle, pitanje palestinaca i dan danas je zapravo jedan oblik njihova kriza, egzistencijalna kriza i dan danas. Jedan od razloga za to je što se razina pozornosti poklonjene paklastinskim mukama i patnjama proteklih godina kontinuirano smanjivala. To je naravno dijelom i shvatljivo s obzirom na ogromne katastrofe koju predstavlja Sirija, Irak, Jemen i s obzirom na pozornost koja je usmjerena na Libiju. Dakle, to apsolutno opravdava to Međutim, pol milijuna palestinskih izbjeglica koje živi u vrlo nestabilnim okolinama na Bliskom istoku i ne bismo smjeli zanemarivati njihovu tešku situaciju jer ona predstavlja veliki rizik koji, kažem, svijet ne smije zanemariti. Vi ste vidjeli ostalom šta se događalo proteklih nekoliko mjeseci na zapadnoj obali. Mi znamo da je zapadna obala kao istočni Jeruzalem su vidjeli jedan porast nasilja i to pogotovo su iskazali mladi palestinci. Vidjeli smo i koliko su ti činovi nasilja pogađali e, civile, kako izraelske, tako i arapske i palestinske i kroz taj zadnji period i to vam samo indikacija za razinu očaja koja postoji na okupiranim palestinskim teritorijima. I ne smijete zaboraviti, sljedeće godine ćemo postići, ćemo doći do, do 50. obljetnice okupacije pojasa Gaze i zapadne obale. Dakle, to vam je jedan čitav život. I od kad sam ja rođen se to događa de facto. da a da sam rođen u Hebronu, ženinu ili negdje u pojasu Gaze, znači ja bih cijeli svoj život proveo pod okupacijom. Nemojmo to zaboraviti jer to se direktno, konkretno odražava na život građana. Svakog dana kada se e, poduzimaju uništavanja različitih zgrada ili nastaje nova židovska naselja doseljenika ili kada vidimo da zbog nedostatka ikakvih mogućnosti, šansi i perspektive ti ljudi padaju sve, sve veći očaj. Mi znamo da to sve samo e, podhranjuje nestabilnost Znate šta smo od listopada prošle godine proživjeli? Jedan povećanje nemira na palestinskim teritorijima kao i Izraelu i to koje to sve počinjavao. mladi ljudi koji su svi rođeni nakon mirovnog ugovora iz Osla. Mladi ljudi kojima je kazano da trebaju vjerovati u mirovni politički proces i ako krenu putem mira da će vidjeti svoje nagrade. A svoju nagradu su vidjeli. Nikako, naime. Prema tome, to je ono što se događa, to je ona opasnost koja plati kad ljudi koji žive u očekivanjima koja se ne ispune, onda se potpuno izgube vjeru i u politiku i u bilo kakvu šansu i pozitivan ishod i poraste taj očaj. U pojasu gaze trenutno se suočavamo sa akumuliranim efektom pritisaka i onih e, ograda i ograničenja koja se nameću ljudima, stanovništvu. I to moram sad naglasiti s aspekta jedne agencije koja je jako involvirana u pojasu Gaze. 70% stanovništva od 1,8 milijuna ukupno ljudi koji tamo žive su palestinske izbjeglice. Zbog toga naša agencija UNRWA ima direktnu odgovornost da im pruži različite usluge u edukaciji, zdravstvenoj skrbi i drugim područjima. I često me se pita kako smo daleko došli sa ponovnom izgradnjom u pojasu Gaze. Naša ponovna izgradnja je napredovala tamo, ali jasno nedovoljno brzo, naravno ne toliko, a da bi se zadovoljili svi ljudi čiji su kuće uništene u svim mogućim dosadašnjim ratima, posebno u zadnjem ratu 2014. nakon treće intifade. I dakle, nakon tog fizičkog razaranja tih zgrada, kada pogledate neke fotografije nekih dijelova e, pojasa gaze prije ovog zadnjeg groznog razvojnog rata 2014. usporedite sa sadašnjim, recimo napravite set fotke od danas i sad usporedite tu razinu E, uništenja sa razinom e, ponovne izgradnje, to možete učiniti u redu i vidjeti koliko smo mi konkretno napredovali. Ali ono što ne možete <laughs> učiniti, ne možete vidjeti kako se to odrazilo na psihu ljudi, kako izgleda psihološki profil. Mi smo dakle imamo, u prošlosti smo imali jako malu stopu samoubojstava tamo zbog toga što je socijalno tkivo te zajednica sad rastrgano imamo porast samoubojstava. Zašto? Zato što ljudi nemaju nikakvih izgleda. 90% od 270 e, tisuća palestinskih dječaka i djevojčica koji idu u škole u UNRV u pojasu Gaze nikad nisu u njihovom životu napustili i makli se iz pojasa Gaze. 90% njih. Prema tome, trenutne kalkulacije pokazuju, na bazi podataka iz 2015. koje imamo, da je samo 10.000 ljudi imalo dozvolo, imalo mogućnost napustiti pojas gaze. Što znači, ako to priminimo na 1,8 milijuna ljudi koji tamo stanuje, onda znači ste mogli u svom životu, e, biste vi mogli za jedan puta napustiti pojas gaze u roku od 180 do 200 godina, bi tako izgledalo kad bi se to preračunalo. To vam je realnost u gazi. Druga stvar, da ljudi koji su prošli našu školu, naše agencije, devet godina su išli u školu, barem da one osnovne da završe i oni su duboko motivirani da nastave ili edukaciju počnu raditi, ne nađu posla. 60% palestinske mladeži u pojasu Gazije je nezaposleno. 65%, da. To, ako to možda i nije najviše stopa na svijetu, sigurno spada u najviše stope nezaposlenih mladih na svijetu. I mogu vam reći da ne mogu vidjeti kako bi se bilo koji od tih parametara koje mi tu imamo mogao pomiriti sa bilo čijim zabrinutostima za sigurnost, bilo to legitimno ili ne. Jednostavno ne možete stvoriti sigurnost i stabilnost u regiji u kojoj je 60% mladih ljudi jednostavno nezaposleno ili i čak i ako su mnogi od njih i visoko educirani i kvalificirani i ne mogu napustiti pojas gaze i to jasno dovodi samo do porasta daljnjih frustracija, očaja i razočaranosti. Naravno, to su te stvari koje su vrlo bitne kad govorimo o pojasu gaze. A osim toga, mislim da je jedan od najvećih rizika kada analiziramo to i sa humanitarnog aspekta i iz medijske perspektive, jest upravo da stvari se pokušavaju svesti na puku statistiku i puke podatke. Zato vam to govorim ali vam pokušavam dati i drugu stranu. Evo, prije nekoliko tjedana sam s jednom od naših profesorica koje predaju u pojasu Gaza razgovarao. Ona je recimo pravila jedno natjecanje o Martinu Lutheru Kingu među tom djecom, svojim učenicima. Bila je strašno razočarana i rekla je da je taj cijeli natječaj, cijelo natjecanje u njenoj školi jako loše prošla. Zato, kažem zašto, zato što nijedna od djece se nije mogla identificirati uopće sa tim snije, snom Martina Luthera Kinga. Dakle, nemaju viziju jer su čak i ta djeca totalno deziluzionirana. Toliko o, tim okupiranim području zapadne obale i pojasa Gaze. Ali sada pređemo u Siriju. Tamo sam bila, bio prije mjesec dana i vidjeli smo situaciju zatekli smo situaciju koja nam je pokazala da usred sirijske katastrofe postoji još i jedna palestinska tragedija. 560 tisuća palestinskih izbjeglica otprilike bilo u Siriji prije rata. Sada ih je još uvijek oko 430 tisuća ostalo. Znači, u grubo je 120 tisuća palestinskih izbjeglica napustilo Siriju. Većina ih je otišla u Libanon i Jordan, a drugi su stigli do Turske i Egipta, a mnogi su i krenuli prema Europi, posebno nakon prošlog ljeta. Realnost je takva da žive u žive u potpuno razorenim naseljima, kampovima, preko, oni njihovi kampovi su bili obično na prvim crtama bojišnice, oni su razarani bilo bombardiranjem iz zraka, bilo vatrom artiljerijskom sa kopna, bilo i susjedstva, bilo kakvim kopnenim, dakle ili zračnim akcijama, teško su pogođeni u čitavom nizu različitih takvih vojnih operacija zadnjih mjeseci. I morate misliti na to da su u Siriji palestinske izbjeglice bile tradicionalno gledano dobro došli. Imali su mogućnost raditi, mogli su slati djecu u svoje, naše škole, mislili su isto tako i svi smo da je razina naše edukacije koju je naša agencija nudila bila dobra, ali inače nismo trebali, nisu trebali baš našu potporu agencije u drugim aspektima života jer su sami mogli zaraditi da prežive. Međutim, sada 95% palestinskih izbjeglica u svemu hrani u svemu ovisi o našoj agenciji. Sad možete misliti što to znači za mlade generacije koje odrastaju koje su vjerojatno nekad e, osjećali da su originalne tragedije iz 1984. i prije bile zapravo samo nasljeđene tragedije o kojima su djede i bako, djedovi i bake i roditelji govorili. I to mi je bilo nešto daleko. Međutim, danas oni točno znaju o čemu su njihovi djedovi, bake i roditelji govorili. Danas to razumiju sami iz prve ruke. Jer su oni sad jedna druga generacija palestinaca koji su sami iskusili što znači izgubiti kompletnu egzistencijalnu osnovu, izgubiti mogućnost rada izgubiti članove obitelji, prijatelje, susjedstvo, sve na što su navikli. To bi bio taj širi kontekst palestinskih izbjeglica na Bliskom istoku. I to vam govorim zato što je 5,2 milijuna ljudi pokušava preživjeti u sred današnjeg Bliskog istoka koji danas kojeg danas potresaju toliki faktori nesigurnosti i trgaju sukobi koje znamo. Prema tome, ako se ne budemo pozabavili njihovim potrebima, njihovim dostojanstvom, to će biti vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Još jedan od jako zabrinjavajućih parametara za palestinsku situaciju palestinskih izbjeglica je potpuni nedostatak političkog horizonta. Jer mi kao agencija smo humanitarne prirode, mi nemamo mandata bilo čime političkim se bavimo i njima dajemo. Ali svakodnevno vidimo koje su posljedice toga među ljudima kad nemaju nikakvu političku izglede, šanse, mogućnosti, neki horizont koji bi im davao bolju, očekivanja u bolju sutrašnjicu, neki plan i da će se srediti bliskoistočni mirovni pregovori i situacija između Palestine i Izraela kao i čitave regije. Tu treba na tom poraditi, to bi bili najvažniji koraci. Jer ako mladi palestinci ne budu vidjeli mogućnosti povratka procesu nekom koji vodi nekamo naprijed za njih, onda će nestabilnost i pritisak na njih samo rast. Dakle, ta odsutnost političke vizije horizonta, ako hoćemo, je najveći isto tako jedan od glavnih problema sada. No, da se vratimo još aktivnostima naše agencije, da vidite s čime se mi trenutno bavimo, kojim izazovima nosim moramo i šta kanimo postići. Kao što sam već rekao, agencija postoji od 65 godina funkcionira i tijekom svog tog razdoblja se bavila nekim glavnim aktivnostima. Ja kad sam se pridružio akciji prije nekoliko godina, onda sam i sam otkrio koji su to najvažniji prioriteti. Prvo, pitanje edukacije. Moram reći da investicije koje naša agencija čini i koje vi kao evropljani i glavni partneri ove agencije činite, jest, dakle, to investiranje u edukaciju mladih palestinaca je vjerojatno jedan od najvećih procesa ljudskog razvoja u bliskoistočnoj povijesti. I ne ustručavam se kazati. Mnogi od naših partnera i donatora bi trebali biti više pohvaljeni za to što se događa. Jer vidite, 500 tisuća palestinskih dječaka i djevojčica svakodnevno se educira u našim školama naše agencije, to je 700 njih na Bliskom istoku, 700 tih škola. Mislim da bi to trebali usporediti sa uvjetima Evropskoj uniji Znam da bi se to u SAD-u nakon New Yorka i Los Angelesa smatralo trećim najvećim obrazovnim sustavom. I sad ne zanima kako bi to izgledalo u evropskoj usporedbi. A posebno je zgodno što se to sve događa unutar područja sukoba. Kao što sam već rekao, imamo 5,2 milijuna palestinskih izbjeglica na Bliskom istoku. To je brojka koja nije baš tako dobro poznata. Ali morate biti na čisto s time šta ta zajednica predstavlja. Oni predstavljaju 40% globalnih dugoročnih izbjeglica, da tako kažemo, i raseljenih e, raseljenih osoba i njihovih zajednica. Jer to je vrlo dugoročno, kao što znamo. I prema tome naša agencija u tom arhitekturi, šire gledano globalne arhitekt, humanitarne arhitekturi, igra vrlo bitnu ulogu. 500 tisuća učenika, kao što sam već 3 milijuna pacijenata svake godine u našoj primarnoj zdravstvenim zaštiti i našim tamošnjim ambulantama i klinikama, kao i poseban ogroman broj njih u hitnom prijemu. To je zaista pra, konkretan doprinos regionalnoj stabilnosti i očuvanju ljudskog dostojanstva palestinskih izbjeglica u toj regiji. Mislim da se često raspravljalo i procjenjivalo i razmišljalo što bi se dogodilo kad naša agencija ne bi mogla davati ovu uslugu edukacije, ne bi mogla obrazovati. I vidite, baš prije godinu dana kad sam bio kod vas u vašem odboru, mi smo se bili suočili sa najvećom financijskom financijskim nedostatnostima koje smo imali u povijesti naše agencije. Nedostajalo nam je stotinu milijuna američkih dolara da bi nastavili rad u našim školama. Mislim da vama je jasno što je to, znate što se tu događa, recimo kad bih ja, ja imam tri e, sina tineđere, kad bi im ja njima rekao da se škola u Švicarskoj zatvara i odgađa na godinu dana, mislim da bi među njima to izazvalo čisto oduševljenje. Međutim, u Palestini kad bi mi njima odgodili ili zatvorili škole na godinu dana dok ne riješimo financijski nestašicu, to bi bio ogroman šok koji bi protresao cijelu zajednicu, čitavo njihovo društvo. Ali šokiralo bi i regionalne zemlje, jer kod njih je to obrazovanje, ne samo obrazovanje, to je jedini način za naprijed, jedina nada. Prema tome, onda su se svi angažirali s nama, i ministar vanjskih poslova Jordana, svi su se, i kao i premijer Libanona, a podupirali nas je i predsjednici i premijeri Palestine i zemlje u regiji, uključujući Izrael također, su nam pomagali, uključili se u tu kampanju da mi premostimo tu nestašicu novaca, tih 100 milijuna dolara i da možemo ponovno otvoriti škole. Jer uz ostalo 500 tisuća palestinskih mladića, dječaka i djevojčice izvan škole unutar to nestabilne krizama protresene regije bi bile još gore. Možete misliti koji je to faktor rizika. Prema tome kad govorimo o europskoj potpori naše agencije mi govorimo o investiciji ne samo u ljudsko dostojanstvo nego i u stabilnost i mir. To je jedan vrlo bitan faktor koji moramo uvijek uzimati u obzir. Drugi parametri koje mislim da su vrijedni spomena kad razmišljate o potpori koju dajete u ENRI je činjenica da smo mi agencija koja izravno pruža svoju potporu i pomoć daje. Kroz čitav humanitarni sustav danas imate sve više agencija ili aktera koji rade preko posrednika koji onda implementiraju ono što, čim se oni bave. Dakle, novac se prikupi ide jednoj agenciji koja onda financira svoje partnere uz naravno prateće administrativno-birokratske troškove na svim razinama koji će onda to provoditi. A mi smo agencija koja ide na jednom mjestu primamo pomoć i sredstva, na drugom mjestu ista agencija odmah propušta van i to implementira. Što je znači direktno i puno jeftinije. A 98% naših zaposlenika su palestinci. I oni su prisutni na crtama Bavešnice, direktno na terenu od Alepa do Hanjunisa, na svim mogućim područjima gdje god. I mi imamo tu mogućnost da onda izravno implementiramo sve svoje aktivnosti. Mi, ne, mi radimo s partnerima, ali ne radimo kroz partnere. Mi imamo 190, mi imamo dakle naše profesore, naše liječnike, medicinske sestre i tako dalje. Prema tome, novac kojeg dajete UNR, on zaista odlazi u tu zajednicu na teren, jer on njime se plaćaju usluge i palestincima plaće koji pružaju te usluge za svoju zajednicu. Dakle, na svakom način je to pomoć palestincima. Osim toga, imali smo i, vidjelo se na globalnom samitu, da smo mi jedan e, jedna agencija koja poveže i humanitarne napore s razvojem. Dakle, našim aktivnostima mi približavamo pomoć i razvoj. I vidite, prije 65 godina to je stvarno divljanje vrijedno. Oni koji su zamislili našu agenciju i osnovali, oni su zapravo imali tu viziju i vidjeli šta će biti u budućnosti. Pojas u Gazi smo otvorili naših 90 škola i mi smo pružili utočište za 300 tisuća raseljenih osoba i onda su naši profesori postali zapravo upravljali sa tim, skloništima i utočištima kad je bila najveća kriza ratnih sukoba primjerice 2014. i kasnije. A onda kad su recimo nakon tih hitnih situacija eh, humanitarnih kriza zbog E, e, eskalacije nasilja. Nakon toga su se odmah vratili u škole i nastavili predavati. Vidite kako to kombiniramo. Zatim, mi smo isto agencija koja svojom pomoći, svojim aktivnostima pomaže ljudima da osnavu, ostanu u toj regiji. Prema tome, dijelom je i ova evropska pomoć koja se daje povezana i zato da se toj zajednici daju smisleni, svrsishodni ciljani i pametni e, servisi i usluge koje im omogućuju da ostanu u zemlji, ali i zapošljava puno ljudi. Prema tome, onda im ne daje jamstva da za ostanak na Bliskom istoku na njihovim domaćim terenima, ali im pomaže da donesu odluku da ostanu tamo. Mi znamo da evropski porezni obveznici treba 7 do 9 puta de facto ono što daju E, preko UNRE izbjeglicama je 7 do 9 puta više se odražava, dakle 7 do 9 puta jeftinije da kažemo nego ono što se da izbjeglicama u Europi, odnosno 7 do 9 puta učinkovitije za njih palestince koji onda ostanu tamo gdje su u regiji bliskom istoku. Kao što vidite, mi izravno tu pomoć koristimo, a to uključuje i evropske donatore. I još nešto da naglasim. Dakle, 500 tisuća učenika mi imamo, kao što znate. Sad, trošak po učeniku da bi mi dali naše edukacijske usluge predstavlja 10% troška onog koliko to košta takvo školovanje u zemljama OECD-a. Znači 10% novca koje košta, koliko košta edukacija djeteta u zemljama OECD-a košta školovanje palestinskog djeteta u našoj režiji direktno na terenu. I vidjeli smo nedavno upravo jedan izvješće Svjetske banke vidjeli, jednu studiju koja se zove ono, učenje u, u suočeno sa neprijateljskim sukobima i to je dakle jedna studija koja nije sad namijenjena našoj promociji, nego jednostavno govori o tome kako je naša edukacija izgleda. I tu se u toj studiji kaže da naši učenici su zapravo u zapadnoj obali, u toj regiji čitavoj Siriji i ostalom bolji i napredniji od učenika u drugim regijama za punih godinu dana, de facto. Mislim da je to jako divljanja vrijedno i trebalo bi dalje provučiti. Zatim, koliki je trošak po pacijentu u našim klinikama? 1% onoga koliko bi to koštalo u zemljama OECD-a ili 5% onoga što bi to koštalo u zemljama srednjeg dohotka u ostatku svijeta. Mi smo zbog prošlogodišnje velike financijske krize odlučili, međutim, poduzeti čitav niz internih mjera kako bi smanjili još troškove naše agencije, jer smo željeli da nas svi naši partneri sagledavaju kao vjerodostojne e, partnere koji znaju kako se tom pomoći financijskom upravljati. Evo, koje su to mjere? Prvo smo koristili sredstva za 134 milijuna na 74 milijuna smo smanjili naš e, projekcirani, očekivani e, gubitak, odnosno manjak. To znači da smo mi predstavili inače jedan između 2015. i 2016. jedan proračun koji ima nultu stopu rasta ja sam vrlo sretan da smo mi jedina humanitarna agencija u na čitavom Bliskom istoku koja je podnijela proračun sa nultom stopom povećanja sredstva za proračun. Toliko smo uspjeli smanjiti naš projecirani gubitak i sve ostalo. I evo, ove godine smo prvih šest mjeseci u skladu sa novom srednjorečnom strategijom počeli implementirati glavne reforme već kao recimo da imamo tranzicije s hrane na e, gotovinski novac koji dijelimo ljudima i tako dalje, o tom ću kasnije govoriti. Međutim, mi želimo apelirati sad sve na, donat, na sve donatore, a to ćemo, o tome ćemo razgovarati ovog tijekom cijelog tjedna u Briselu, da pojačamo i pojačate svoju potporu i pomoć undi jer možete biti sigurni u naše unutarnje mjere, u naše interne mjere koje poduzimamo i pomozite nam da jednostavno se ne nalazimo svake godine u tom istom začaranom krugu velike financijske nestašice velikih problema. Mi isto jasno se pomažemo od svjetske banke, ali bili bi vrlo sretni kad bi nam evropski partneri u tome pogleda pomogli i kada bi nam, da kažemo, nas pojačali, zastupali nas i podržali nas u našim nastojanjima da od Svjetske banke dobijemo stanovite kredite, odnosno uđemo u različite projekte financiranja onog što radimo na Bliskom istoku. Također to radimo i sa Kanadom, ali ćemo apelirati posebno na evropske donatore nam tu pomognu. I sad još na kraju samo nekoliko dodatnih misli. Jedna je ono o čem sam već govorio, a to je odsutnost svake političke vizije, političkog horizonta. Moram reći, iako bih ja trebao ovdje zagovarati humanitarnu i razvojnu komponentu, ali ja sam se duboko uvjeren, nakon svih svojih putovanja i boravaka u Siriji, Libanonu, pojasu Gazi, Jordanu, zapadne, banci, zapadne obale, naravno, uvjeren sam, duboko sam uvjeren da ne postoji ništa važnije za međunarodnu zajednicu nego da se angažira ozbiljno na političkoj sceni i političkoj fronti jer vjerujte, često sam pogođen ta razinom skepticizma na koje nailazim u upravama, u ministarstvima, u javnoj upravi, to ne samo u državama Europe, nego diljem svijeta kad govorimo o izgledima za postizanje jednog trajnog mira na Bliskom istoku. Ali upravo taj skepticizam i taj odnos svjetske zajednice prema tome nas je i doveo do ovog na čemu smo danas. Jednostavno, vidite, i Europa se ne može Europa mora drugčije misliti jer ovo što se prenosi ta kriza pogađa i Europu direktno to vidimo zadnjih godina šta se zbiva. Prema tome, to su ovo o čemu govorimo, to su sadržaji koje treba ispuniti, koraci koje treba poduzeti i Mislim da moramo ojačati nadu, moramo ponovno stvoriti zapravo neku nadu i povjerenje u to da se politička rješenja mogu naći i da može doći do napretka na tom putu. Jer vidite, toliko su različiti ti narativi koji imaju različite usukobljene strane na Bliskom istoku, da mi se čini da moramo povratiti nadu nekim mogućnost političkog procesa i političkog mirovnog procesa tamo. U uvjetima naše agencije mogu vam samo još ponoviti koliko smo duboko zahvalni na potpori Europske unije, koliko to znači za naše ljude na terenu. Mi smo zadnjih godina izgubili puno članova naših iz agencije, mislim 11 da smo zaposlenika izgubili za vrijeme sukoba onog velikog u pojasi gaze. Zatim smo 16 kolega izgubili u Siriji od kad je počeo rat, a 28 naših kolega ne se vodi kao nestala u Siriji. To je sigurno, ja mislim, najveći broj žrtava i palih kolega i nestalih od svih agencija za koje znam, koje tamo djeluju. To vam pokazuje koliko je zasluženo naše osoblje, naši ljudi, koliko su puno učinili, puno riskiraju. A vama želim zahvaliti na vašu solidarnosti i vaše pomoći koju dajete agenciji UNRWA u ovom trenutku. I vam kažem zašto ovo sve činim. Kad sam bio prije četiri tjedna u Damasku, ja svjedočio sam jednoj vrlo izuzetnoj situaciji. Mnogi od vas još sjećate ono četvrti u Damasku Jarmuka, to je inače područje jednog logora i poznatom to je zapravo bio nekada prije rata, je to bilo jedno od najdinamičnijih i ekonomski najjačih dijelova za palestinske izbjeglice, 160 tisuća ih je tamo živjelo. A danas, danas je to priz, prizoriš Jarmuk najvećeg razaranja koje možete zamisliti na Blistom istoku. Međutim, još tisuće ljudi još uvijek živi u toj četvrti, u tom kampu, u tom logoru. I kad sam sad bio u, prije četiri tjedna u posjetu jedne naše škole, kraj, baš u Jarmuku, vidio sam stotine učenika koji su dolazili iz te škole noć prije. Sjed, I oni su odlazili u tu školu bez obzira na sve kako bi išli na državni ispit završni. Prema tome vidite, usred totalno razorene, uništene Sirije, usred totalno razorene četvrti u Damasku vi ste imali stotine palestinskih, vidjeli ste stotine palestinskih djevojaka i dječaka koji su odlazili na završni ispit, bez obzira na sve. I mnogi od njih su imali najbolje rezultate opće u Siriji. Kako je to opće moguće? Kako je moguće da su uspjeli u takvoj jednoj razorenoj okolini nastaviti svoje školovanje i doći do te mature, to do završnog ispita i to polagati? Vidite, mi smo specijalizirani da dajemo i omogućimo edukaciju u ratom pogođenim područjima. Mi imamo to na daljinu ili recimo preko različitih televizijskih postaja koje su inače naša UNRWA televizija sjedi u pojasu Gaze i daju recimo tu daljinsku nastavu preko televizije. Na taj način emitiramo i to prate djeca i učenici cijelom Bliskom istoku. Prema tome, činjenica da su ta djeca došla iz tog razorenog dijela Damaska i Jarmuka da bi polagali završni ispit, to je činjenica kako su ozbiljni palestinski mladići i djevojke kad razmišljaju o edukaciji, s obzirom da im je to jedini način da sačuvaju vlastiti dignitet i imaju neki izgled za svoj život. Još jedna priča iz te gaze. Jedna mlada djevojka je bila na podiju s mene, dobivala je svjedočbu i za sve što je postigla. Njen ima 14 godina, zove se Ahed. Tijekom rata u pojasu Gaze 2014. je uništena njen dom, njena kuća. Nakon e, više mjesečne kome se probudila, da joj kažu da su majka i braća i svi ostali ubijeni u zračnom napadu a ona je jedan od naših najboljih učenika koje imamo. Prema tome vidite, oni, vidite koliko je bitna ta energija koja se izvlači iz te nade koju imaju da imaju neke izglede u životu, da imaju neku perspektivu. Stoga, dame i gospodo, mislim da je osim ove konkretne pomoći koju dajete možda još važnija ta politički angažman kako bi se stvorilo opet povjerenje i vjera da postoji sutra. Hvala lijepo, gospodine Lic, e, sada je vaša riječ. Gospodine Marlajn, oprostite. Mr. Lic, all right. Thank you very much for your... Hvala na ovom doista nevjerojatnom izvješću. Pratili smo vas e, prošle godine kada ste spomenuli da je došlo do sloma financijske situacije za obrazovanje, a to je ne samo bitno za ljudsko dostojanstvo, nego i za sigurnost i sve ostalo što o tome pripada. Na inicijativu Kluba socijaldemokrata zatražili smo od komisije da uloži više u obrazovanje, u program EDUKA i umjesto 2 do 4% humanitarne pomoći i humanitarne pomoći za obrazovanje. za se također i poseban sirijski fond koji je pripravan za ulaganje u regiju. Dakle, mene zanima hoće li jesu li dobili i kakva sredstva Londonske konferencije za Siriju ili za okolna područja? I drugo, kada je riječ o obrazovnom programu, koji su ishodi humanitarnog sastanka na vrhu kada je riječ o obrazovanju i također za vaše izglede. I ovo je za naš teška situacija kao Europski parlament. Na svim sastancima se spominje da ne možemo ući u gazu i zbog toga se moramo osloniti na vaš rad, na vaše izvješća i na to da ćete na najbolji mogući način utrošiti ta sredstva kako biste pružili nadu ljudima. 90% ljudi još uvijek je u Gazi i ja dolazim iz istočne Njemačke, to me podsjeća na našu nekadašnju situaciju. Dakle, ograničenja su vrlo visoka. Prošlog tjedna sam pročitao jedan članak o jednom mladiću koji je kritizirao ustroj Hamasa u Gazi i štrajkao je glađu, završio je u zatvoru i obećao da neće više javno govoriti o tome, ali govori i dalje o toj nedemokratskoj situaciji. Kada je riječ o političkim izgledima, hoće li se možda okupiti visoko obrazovani mladi ljudi? On jest visoko obrazovan mladi čovjek, ali on ne vidi tu svoju budućnost. Imamo također još 65 mladih koji nemaju izgleda za nalaženje radnog mjesta. Dakle, razgovaraju li ljudi o tome? Razgovarali se o stanju sa Hamasom, među vašim nastavnicima, među osobljem? Mene bi to zanimalo. Hvala. Gospodine predsjedavajući. I hvala gospodine Krajmbil na vrlo dirljivim i također informativnim riječima. Ne mogu se ne složiti s vama u tvrdnji da Europa se mora više angažirati u ovom sukobu nego što je to učinila u prošlosti i to ponavljam od kako sam postao prije dvije godine zastupnika u Europskom parlamentu. Ja sam također član izaslanstva za Palestinu. Prije nekoliko mjeseci posjetili smo to područje. No, kao što je rekao gospodin Lic, smjeli smo ići samo na zapadnu obalu, ali ne i u gazu. I to je uvijek jedna velika poteškoća za misije poput naše. Htio bih se nadovezati na neke od vaših e, misli i zamolio bih vas e, da to podrobnije razradite. Govorili ste o 500 tisuća učenika koje podučavaju vaši nastavnici. Dva pitanja. Je li to 500 tisuća učenika u svim razredima od prvog e, do srednje škole i do sveučilišta. I drugo, kada je riječ o nastavnicima, zapošljavate li lokalne nastavnike umjesto da uvozite ljude iz, ne znam, čitavog svijeta? Recite mi. I treće pitanje odnosi se na nepovećanje proračuna koje ste spomenuli. Dakle, vrlo je dojmljivo ono što ste uspjeli postići, no ipak zanima me znači li to da ste trebali srezati usluge u raznim područjima zato jer niste raspolagali istim novcem kao i prije godinu dana ili prije dvije godine. I ovo posljednje pitanje se ne odnosi baš na zapadnu obalu ili gazu, ali stotine tisuća sirijskih izbjeglica ili milijuni izbjeglica, dakle o njima uvijek slušamo razne priče, a jedna od njih jest da odgajamo novu generaciju koja će biti neobrazovana i koja će biti velika opasnost za nadolazeće godine. Dakle, mene zanima možete li ikakve usluge tim mladima ponuditi, ako uopće ikakve, i što činite u tom smislu, jer kao što znate oni su se razišli na sve strane, a vi to bolje znate nego ja. I još jednom hvala doista na izvrsnom radu koji obavljate. chance. Evo, odgovorit ću prvo na pitanja gospodina Lica. Povećanje naglaska na obrazovanju je doista nužno. Otvoreno ću priznati da sam postao svjestan toga od kako sam pristupio u UNRI Radio sam 20 godina sa Međunarodnim eh, odborom eh, Crvenog križa u zonama koje su zahvaćene sukobom i tamo smo, se nismo posebno bavili obrazovanjem. I bio sam kao i mnogi uvjeren da kada započne rat eh, mora se pristupiti pružanju pomoći u obliku hrane, liječničkoj pomoći i aktivnostima zaštite, a da će se aktivnosti poput obrazovanja odgoditi za neke bolje dane ali to je zapravo potpuno suprotno od onoga što same zahvaćene zajednice smatraju. 2009. E, godine sjećam se izvješća našeg odbora tijekom kojeg smo se savjetovali sa e, zajednicama u šest e, takvih područja u svijetu, uključujući Afganistan. I pitanje koje je ljudima postavljeno bilo je koji su njihovi glavni izazovi i prioriteti. I dojmilo me se to što se u izvješću u Afganistanu govorilo da su anketirani rekli da je naravno njihova glavna briga, što ne iznenađuje sigurnost, ali druga glavna briga obrazovanje. A ja sam tada radio u agenciji koja se nije bavila obrazovanjem i dojmilo me se to što ljudi razmišljaju na taj način to je možda bilo naivno ili nisam imao dovoljno iskustva, ali bilo je jasno da kada pitate ljude o tome, oni znaju da koliko dugo trajao sukob, da će jednom izaći iz njega i ako ne budu ulagali u obrazovanje, onda će doći do gubitka čitavih generacija. Dakle, mislim da svi zajedno postajemo sve svjesni važnosti ulaganja u obrazovanje, naročito očuvanja obrazovanja u kriznim situacijama. E, to je sada veliko pitanje obrazovanja u kriznim situacijama. I iskreno ću reći da je nešto što me se dojmilo kada je riječ o UNRU je upravo sposobnost očuvanja obrazovanja u nestabilnom okruženju. Evo, nedavno sam prilikom posljednjeg posjeta Siriji bio pod dojmom činjenice da jedna škola koju sam posjetio prije godinu dana koja je uništena eksplozijom automobila bombe, dakle škola je bila napuštena jer je bila na prvoj crti obrane i sada je obnovljena od strane UNRWE i nalazi se od jednom od najrozrušenijih dijelova Damaska. Dakle, ne smijemo odustati od obrazovanja, ali ne možemo govoriti o obrazovanju samo teoretski. Nije dovoljno samo dijeliti školske knjige i sastajati se na međunarodnim seminarima. Trebamo također i e, omogućiti obrazovanje na terenu i tu su doista ljudi i sjajni. Evo, vratit ću se upravo na pitanje osoblja koje ste vi sami spomenuli. Dakle, mislim da je svakako nužno staviti što veći naglasak na obrazovanje, jer je to ulaganje u budućnost, u buduću stabilnost i kapacitete. Kada je riječ o palestinskom slučaju, imate tu tragičnu ironiju. Dakle, imate zajednicu čiji se ljudski kapital razvijao generacijama, zato jer su palestinci se bavili obrazovanjem. Nije to UNRWA izvisa, nego je i sama palestinska zajednica doista držala do obrazovanja, ali oni ipak nemaju državu, a znamo da je međunarodna zajednica priznala i neke države koje imaju državnost, ali nemaju ljudske kapacitete da održe tu državnost. Dakle, s palestincima je drugčije. Dakle, one već imaju ljudski kapital koji je za to potreban, ali nemaju državnu, državu. Dakle, treba se na to usredotočiti i zapitali ste me e, jesmo li dobili sredstva od Londonske konferencije. Neke obveze koje su preuzete u Londonu bile su povezane sa sredstvima koja su zemlje htjele isplatiti u ali to nisu zapravo nikakva dodatna sredstva, nego su to standardni doprinosi. Kada je riječ o kriznim doprinosima, možda imamo neka veća sredstva koja ćemo primiti, ali e, općenito govoreći nije došlo do pomaka u našem glavnom proračunu i to je iz razloga koje ste i sami naveli, odnosno mi doista smo uspješni u pružanju usluga na terenu i sva dodatna sredstva koja bismo zaprimili bi se odmah stavila u pogon. Dakle, to je nešto na čemu trebamo i dalje raditi. Drago mi je što između ostalog i u europskom kontekstu imamo potporu za postavljanje pitanja o palestinskim izbjeglicama na, recimo, između ostalog londonskoj konferenciji i to je važno jer palestinski izbjeglice jednostavno znaju ponekad nestati iz međunarodne pozornosti. Svjetski humanitarni sastanak na vrhu je za nas bio značajan jer je stavljen naglasak na pitanje i izbjeglica, ali i obrazovanja. I mi smo na najpozitivniji način to iskoristili. Sudjelovali smo u jednom izvrsnom eh, panelu zajedno sa Irinom eh, Bokovom, eh, premijerima Brownom i Millardom i Jan Helgen i drugi su bili tamo. Dakle, mislim da je bilo izvrsno moći spomenuti i obrazovanje u kriznim situacijama i premijer Gordon Brown mi je rekao na sastanku da naravno tu imamo i izaslenike za obrazovanje i rekao, on je rekao da je UNRWA e, glavni e, pružatelj usluga obrazovanja u čitavom sustavu UN-a. Ne želim umanjiti ono što rade UNESCO i UNICEF, ali kada je riječ o pružanju usluga u školama u smislu izravnog obrazovanja učenika, UNRWA jest najveća agencija i to treba doista i očuvati. I slažem se sa vašim komentarom o posjetima Gazi. To je važno. Ništa ne može zamijeniti izravno iskustvo. Imamo tolike posjete stranih diplomata, ministara i drugih e, koji odlaze na zapadnu obalu i sastaju se sa tamošnjim e, parlamentarcima i također e, naši, naše osoblje bi htjelo se upoznati sa vašim parlamentarcima jer je njima značajno razmijeniti iskustva s vama. Oni vam mogu postaviti pitanje koje je važnost onoga što čine u školama. Naravno, mi pružamo također i osoba obrazovanja, ali također i brige oko osoba sa invaliditetom i tako dalje. No, ono što očekuju od nas kao UNRE je vrlo jasno i traže da se slične krize ne ponove. To su također i druge značajne poruke koje imaju i Takvi susreti su vrlo zanimljivi. Imat ćemo jedan školski parlament e, početkom ovoga ljeta koji će okupiti sve školske parlamente iz regije i također imamo i razne inicijative za pomaganje mladima. I bilo bi lijepo kada biste vi njih posjetili ili kad bi oni vas posjetili ovdje u Briselu i to bi im bila sjajna prilika za razmenu gledišta. Dakle, mislim da bi bilo to doista od izuzetnog značaja. Znam da je predsjednik Šulc pokazao veliki interes za obnovu posjeta Gazi i mislim da je to važan korak koji svakako treba pozdraviti. Ako sam e, dobro razumio vaše posljednje pitanje, zanima me, zanimalo vas je jesu li mm, naši nastavnici i učenici razgovarali o situaciji u samoj Gazi. Naravno, E, svakog dana ljudi razmišljaju, promišljaju o svojoj situaciji i jednoga dana mogu biti kritični u vezi sa posljedicama okupacije i blokade i mjera koje poduzima Izrael. Ponekad jesu i kritični, a ponekad i autokritični kada je riječ o neslozi između različitih palestinskih fakcija i raznih političkih skupina. Također upućuju i oštre kritike međunarodnoj zajednici, a ponekad i sustavu UN-a jer se ponekad osjećaju izdanima o svojim nadama i očekivanjima. Sve je to dio cijele slike, ali treba upamtiti da u našim školama podučavamo o pitanjima koja su u skladu sa UN-ovim vrijednostima. Mi smo jedina institucija koja također ima kurikulum o ljudskim pravima koji stavlja naglasak i na upoznavanje sa drugim situacijama u Aziji, Africi, Europi, iz povijesti, ali iz sadašnjosti. I to je važno za podizanje svijesti među mladima. Evo, toliko moguće reći o tome i naravno nema nikakve sumnje da oni vrlo svjesno i razumno promišljaju vlastitoj situaciji kao što čine i o e, situacijama u regiji ili u inozemstvu. A kada je riječ o većem angažmanu Europe, nešto ću više reći o tome kasnije, no, Sada ću se osvrnuti na pitanje o 500 tisuća učenika. Dakle, imamo razrede od prvog do devetog, a u dva područja imamo i deseti razred. Ne možemo ih voditi dalje i ne možemo imati e, popunjenu desetu godinu u svim područjima jer nemamo jednostavno dovoljno sredstava. Tehnički bismo mogli to učiniti, a mislim da bi to bilo važno ostvariti i kako bismo proširili naše obrazovne usluge. Možete me pitati zašto ne 11. i 12. razred, odnosno 11. ili 12. godina. Pa mi smo kao prvo stavili naglasak na prvih 10 godina obrazovanja, ali u svakom slučaju to bi bilo važno popuniti to do kraja. Kada je riječ o kurikulumima, oni su u skladu sa nacionalnim kurikulumima zemalja gdje podučavamo. Recimo, ako učenici e, se obrazuju u Jordanu, onda se složimo jordanskim kurikulumima kako bismo omogućili i e, međusobno priznavanje e, različitih sustava obrazovanja, dakle kako bi naši učenici mogli nastaviti obrazovanje i školovanje u nacionalnom kontekstu. E, zatim 22 e, tisuće naših e, članova osoblja, naših nastavnika su svi palestinci. Imamo nekoliko izuzetaka, ravnatelja našeg obrazovnog programa i neke članova osoblja u sjedištu. Dakle, svi ostali su palestinci, kao što sam rekao prije, 98% našeg osoblja su palestinci. I to je jedna od ogromnih vrijednosti za regiju. Dakle, taj ljudski kapacitet e, i e, znanja kojima raspolažemo. Dakle, to su doista izuzetno iskusni kolege. Imamo u UNRI 30 tisuća ljudi i ukupno imamo 400 tisuća godina iskustva i to je teško nadići. E, kada je riječ o proračunu koji se nije pomaknuo s mjesta, pa mi nastojimo smanjiti troškove. Mm, prošle godine smo morali primijeniti neke vrlo, vrlo bolne mjere. Naime, mm, povećali smo prosjek učenika po razredu, što je zapravo protivno svim promišljanjima jer to ima učinka na kvalitetu školovanja. Dakle, ako imamo pomak sa 38 na 39,5 djece po e, razredu, to znači da negdje imamo 50 e, djece u razredu, negdje nešto manje i to je ogroman izazov koji trebamo riješiti, ali nažalost, e, budući da nemamo dovoljno sredstava, ne možemo. Ove godine smo poduzeli neke mjere za koje palestinci smatraju da su smanjenje usluga, ali zapravo nisu. Dakle, više ne e, dijelimo pakete hrane, nego jednostavno dijelimo kupone. I to je važna promjena zato jer u regiji status izbjeglica iz Palestine je bio povezan sa distribucijom hrane E, ljudi zapravo se osjećaju izbjeglicama zbog toga i mi smo prešli na nešto što je dostojanstvenije i što moguće ljudima izbor e, hrane koju žele kupiti u, lokalnim supermarketima. E, to također znači da se novac više ne ulaže u kupovinu hrane u inozemstvu i onda uvozi iste nego kupovinu u lokalnim trgovinama, što također ima i učinak na lokalno gospodarstvo. No, neki izbjeglice se pitaju sljedeće, dakle oni dobivaju 120, godi, 120 dolara godišnje, no e, ako se gospodarska situacija promijeni, hoće li vrijednost ostati ista i to ih brine, dakle to pratimo izbliza. E, ponekad e, ljudi dakle, smatraju da smanjujemo svoje usluge, ali to nije tako. I recimo kad bi UNHCR smanjio svoj proračun za zadanu godinu, Dakle, UNHCR se bavi izbjeglicama u čitavom svijetu i ljudi onda ne bi znali hoće li ta odluka odmah na njih utjecati. Ali u slučaju UNRE zajednica odmah to osjeća zato jer smo mi barometar te zajednice. Dakle, svaki puta kada neki palestinski izbjeglica čuje da smo izmijenili svoj program i čuje riječ reforma, misli da se time kriju neki rezovi. To je jednostavno prirodno. Oni su proživjeli toliko razočaranja i izaja tijekom generacija da je razumljivo da ih to brine. E, poslali ste pitanje o Siricima i o generaciji koja je izgubljena za obrazovanje i što UNRWA tu može učiniti. To je doista ogromno pitanje je e, druga najveća zajednica izbjeglica koja živi u boku zbog sa palestinskim izbjeglicama, dakle njih ima podjednako 5 milijuna i to su ljudi koji ne primaju isto obrazovanje kao i palestinci za razloga mandata, što je jasno, UNRWA ne pruža usluge sirijskim izbjeglicama. To čini UNHCR. To je jasno i to se neće promijeniti. No, iskreno govoreći, to sam rekao i na svjetskom humanitarnom samitu, mislim da svijet može bolje iskoristiti našu stručnost, naše iskustvo u pružanju obrazovanja izbjegličkim zajednicama. Naravno, počeli smo svoje pogreške i imamo određena postignuća, ali raspolažemo i ogromnim iskustvom. I kad bismo imali sredstva, koja za sada nisu dovoljna da bismo pokrili vlastite troškove, kada bismo imali sredstva i kada bi postojao interes da podijelimo naša iskustva sa sirijskim izbjeglicama kako bismo podržali aktivnosti drugih agencija. Ne vidim zašto se i e, palestinski nastavnici ne bi zainteresirali za to, no to je jedino moguće ako mi uspijemo pokriti naše e, sustave školovanja. I e, govorili ste o europskom angažmanu. U svim svojim posjetama europskim glavnim gradovima u posljednjih nekoliko mjeseci prepoznao sam e, poseban izazov e, i to je zapravo ispit e, čvrstine europskih vrijednosti i onoga što pripisujemo Europi, iako ja nisam iz zemlje članice Europske unije, neki od mojih sugrađana misle da ne živimo u ovom kontinentu, no ipak se nalazimo na njemu i s time smo intimno povezani. Dakle, mi kao europljani moramo sada propitati ono što se događa u našim zemljama i vi to znate kada posjećujem konferencije i čujem eh, emocije koje se iskazuju, one su razumljive. Dakle, neki su ljudi u Europi zabrinuti zbog pristizanja izbjeglica imigranata i ovo je sada trenutak u kojem se Europa mora založiti za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava, izbjegličkog prava i tako dalje u odnosima sa eh, drugim zemljama u eh, svijetu, no ipak je sada trenutak da kažemo da univerzalnost počinje na domaćem terenu i da mi trebamo i sami se pridržavati vrijednosti koje su ugrađene u, europske ugovore. E, deset, godina nakon 11. rujna stalno su ljudi govorili u SAD-u i u Europi da e, se ženevska konvencija više ne nosi s vremenom nije u skladu s vremenom, zato jer oni koji su pregovarali o Ženevskoj konvenciji 49. nisu e, predvidjeli e, pokrete protiv Al-Kaide i druge. No, je li im trebalo bilo kako drugo nadahnuće od uništenja i razaranja koje je donio drugi svjetski rat, je li im trebao bilo kakav drugi poticaj. E, Deklaracija o ljudskim pravima, UN-ova e, povelja, e, Ženevska konvencija su naseđe drugog svjetskog rata i o tome trebamo brinuti. Ako ne budemo o tome brinuli, naseđe drugog svjetskog rata će se propitivati, no to ne smijemo dopustiti. Trebamo aktivno čuvati standarde i odredbe jer oni čuvaju naš, naše dostojanstvo i sigurnost na Bliskom istoku. To znači, i tu ću to usporediti sa svojom zemljom, sljedeće. Dakle, Libanon ima 50% stanovnika Švicarske. To znači, danas u Švicarskoj bismo mogli primiti 3 milijuna Austrijanaca, evo, to bi bilo ravno tome. Evo, to je ono što sada Libanon proživljava. U Švicarskoj imamo histerične rasprave e, o tome treba li primiti 3500 izbjeglica. Dakle, nije trenutak e, za podcjenjivanje onoga što se događa u Europi, nego treba sada shvatiti da ono što se tu događa neće nestati, osim ako ozbiljno se ne suočimo sa korijenima nestabilnosti koji dovode do migracija. U 25 godina rada na područjima u sukobima nisam nikada susreo izbjeglicu koji želi to biti u tim godinama nikad nisam susreo nekoga tko želi ostati izbjeglica, a još manje sam susreo ljudi koji žele biti izbjeglice daleko od kuće, za razliku od toga da budu izbjeglice blizu svoga doma. Dakle, zato se trebamo pobrinuti da politički procesi budu čvrsti i značajni, ne samo u smislu upravljanja sukobima. Upravljanje sukobima je ono što nas je okupilo ovdje. Možemo upravljati sukobima 50 godina, no još uvijek e, to neće dovesti rješenje i neće omogućiti dostojanstvo ljudima. Treba nam rješavanje, završavanje, stajanje na kraj sukobima, ne upravljanje sukobima. Jer inače će Urva nastaviti i postojati 60, daljnjih 65 godina. A to nije moja vizija niti za palestince, niti za sigurnost bilo koga drugoga u redi. Evo, toga treba, to treba imati na umu. Thank you. Hvala gospodine Vavrine, izvolite, vi ste zadnji. Hvala vam, predsjedniče. Kao što mi svi znamo, Elmar je iznimno pristojna osoba, već četvrti put da mi nudi da uzmem riječ i sada ću konačno pristati na tu ponudu, s obzirom da je moja čast da se nadovežem u ime odbora za razvoj Ja ću slijediti, dakle, Elmarov primjer koji je govorio, nastupao na njemačkom, ja ću sada nastaviti na finskom. I zahvaliti se gospodinu Kranjbilu. Imali smo naime jako zanimljivu raspravu tijekom ih sat vremena. Saslušali smo iznimno zanimljivo izlaganje gospodina bila o radu UNVRA i doista sam bio jako zainteresiran opisom situacije na Bliskom istoku i činjenicom što rat u Siriji nije utjecao na rad UNVRA koji dalje pomaže stabilnostima, a što stvara stabilnost na Bliskom istoku. Dakle, to ima puno širi utjecaj na općenitu situaciju na Bliskom istoku. UNRWA radi u korist djece i mladih. Također sam bio iznenađen kada sam čuo koliko žrtava koliko je djelatnika UNVRA stradalo i moramo doista imati puno poštovanje i izraziti svoju zahvalnost eh, prema svim tim ljudima koji su radili za ovu agenciju. Odbor DEVE jako pomno prati situaciju pomoći za razvoj i humanitarnu pomoć, to su jako važne teme, no ne treba se eh, njima baviti teško s njima baviti zajedno. Imamo stalnog izvjestitelja, gospodina Herera Saloma. I naš izvjestitelj bio pristan na svjetskom humanitarnom sastanku i svi sudjelujemo u tom radu. I doista smo imali posebnu pažnju glede pitanja obrazovanja djece, kada je riječ barem o rad našeg odbora. I mi se bavimo isto tako dugoročnim eh, humanitarnim krizama, a isto tako i djelujemo kada se radi o kratkoročnoj pomoći. Vaše osoblje surađivalo sa, s osobljem Abora i izrađen je panel za dane razvoja u Europi i mogli ste o tome razgovarati sa Julie Goulart, bivšom predsjednicom vlade Australije, koja je čelnica globalnog partnerstva ove organizacije. Ja se nadam da će ovaj panel biti doista uspješan, te se nadam da će dobro suradnja koja je uspostavljena između odbora AFET, DV i UNVRA e, uspješno nastaviti i doista vam još jednom zahvaljujem na ovoj raspravi. Hvala lijepo i ja se želim od srca zahvaliti. Oni koji nisu bili s nama poželit će što nisu ovo sve čuli. Meni je jako drago da možemo nastaviti ovo i da ćemo sljedeće godine ponovno s vama naći od vas čut sve što se događa i mislim da mogu zatvoriti ovim ovaj današnji sastanak. Sutra nastavljamo s radom.